Kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Početi ćemo sa saslušanjem. Uvaženi kolege, drago mi je da mogu poželjeti kandidatu za povjerenika, gospodinu Avramopilosu, na saslušanje u odboru za eh, građanske slobode, pravdu i unutarnje poslove. Ovaj će odbor ispitivati kandidata za povjerenika o pitanjima za pravosuđe, a isto toga ispitat će i e, gospodina Timmermana o vladavljenom prava. No danas ćemo ispitivati gospodina Avramopulosa o glavnim temama migracije i unutarnjih poslova. On će biti prvi povjerenik koji će e, biti zadužen za resor migracija i to zbog toga što nam je svima jasno koliko je ta tema bitna. Prema prilogu 16 poslovnika koji sadrži smjernice za odobrenje komisije. Parlament će ocjenjivati kandidate za povjerenika na temelju njihovih općih sposobnosti, predanosti europskim ciljevima te osobne nezavisnosti. Parlament će ocijeniti poznavanje njihovih budućih resora i komunikacijske vještine. Još vas želim podsjetiti da je parlament dostavio pitanja kandidatu za povjerenika sa dva zajednička pitanja koje je pripremila konferencija predsjednika te tri, specifična pitanja koje je pripremio odbor Libe. kandidat za povjerenika je odgovorio pismeno i odgovori su poslani svim zastupnicima na svim jezicima. Rasprava će biti strukturirana na sljedeći način. Kandidat za povjerenika će dati uvodnu izjavu koja ne bi trebala biti dulja od 15 minuta. Nakon uvoda imat ćemo vremena za 45 pitanja i odgovora za zastupnike. Svaki dio će, biti, će trajati minute. Jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovore. Prva runda pitanja, prvu rundu pitanja će postavljati predstavnici političkih skupina. Na kraju saslušanja kandidat za povjerenika će imati pet minuta za, završne primjedbe. E, bit ću vrlo strong e, kad govorimo o poštovanju e, vremena koliko imate na raspolaganju, zato što ako se to vrijeme ne bude poštovalo, posljednji na listi neće imati vremena za njihova pitanja. Usmeno prevođenje se pruža na 23 jezika, tako da možete koristiti svoj jezik, no molim vas da imate na umu da se sve provodi, prevodi, tako da molim vas da govorite jasno i polako. Rasprava se prenosi na internetu i imat ćete mogućnost pristupiti video zapisu saslušanja na istoj web stranici. A sada dajem riječ našem kandidatu za povjerenika, gospodinu Avramopulosu. Izvolite, imate riječ na 15 minuta.